sastanku 20. srpnja odbor Juri sono comunicazioni comunque nel corso della sua Dakle, na sastanku održanom 12. srpnja Odbor za pravna pitanja je u skladu s pravilnikom proučilo da li je privremena misija koju je predsjednik vlade Francuske dodijelio zastupniku Arnaud Danžanu u skladu s pravilnikom. Misija je vezana za pitanja nacionalne sigurnosti i obrane. E, Odbor za pravna pitanja